ove sjednice, a sada dolazim do e, dnevnog reda, izmjena na dnevnom redu. Dame i gospodo, prije nego što dođem do pojedinih e, tema dnevnog reda, želim e, iznijeti postupovnu napomenu, odnosno priopćenje, kako bih vas još jednom nešto zamolio u vezi s ovim postupovnim priopćenjima. Dakle, radi se o izvješću e, kolege Grobačeka o energetskoj uniji na vlastitu inicijativu i uz to izvješće na vlastu inicijativu e, koji ima više od 200 amandmana e, i zahtjeva za ili za glasovanje po dijelovima ili za odvojeno glasovanje. Preko 200 takvih zahtjeva, dakle. Dakle, EFA, e, odnosno zeleni, tražili su većinu e, i e, zamoljen sam da upitam moram li, moramo li doista uzeti u obzir sve te zahtjeve jer ću inače nećemo moći to prihvatiti, ali sreća većina podnesenih amandmana odnosno zahtjeva za glasanje pod odvojeno glasovanje je povučena, tako da ih imamo 59, ali još uvijek 40 e, e, zahtjeva za e, odvojeno glasovanje i 54 za glasovanje po djelovanju. I sada po našoj procjeni u utorak će nam trebati barem 45 minuta samo za to izvješće. Znači, Uh, uspjeli smo to sad skoro dva sata smanjiti na 45 minuta, ali na plenarnoj sjetnici uvijek me se često uh, kritizira da glasanje traje predugo i u pravu ste, u I stoga vas molim, ako možemo još jednom intenzivno razmisliti, mora li se svako glasovanje po dijelovima odvojeno glasovanje doista mora zatražiti i svako Ehm, gasim, doista mora biti tako. Mislim, sami bi sebi olakšali posao ako bismo mogli nešto od toga povući. I eh, zapravo sam sada ehm, odlučio da ne vratim taj, eh, to izvješće na odbor, eh, ali ako još uvijek ćemo imati 200 ili 300 amandmana na izvješća na vlastitu inicijativu, doista moliti odbore da se s još jednom e, s takvom e, golemom količinom amandmana sami pozabave jer inače e, nećemo doista moći odraditi posao plenarno na glasovanju. A sada radni plan rada za ovaj tjedan. Nema nikakvih zahtjeva za izmjenu dnevnog reda. Gospodin Tornac, izvolite. Kan ich nur eine Anmerkung machen? Mogu li samo nešto primijetiti što se tiče ovih, e, ove gomila amandmana na energetsku uniju? Moram reći da smo satima u pet skupina pokušali doći do kompromisa i u posljednjem trenutku je NF e, e, dao 40, 50 amandmana ili zahtjeva za glasanje po odvojeno glasovanje i zapravo e, ako to dopustimo svaki puta ćemo biti ponovno izloženi ovakvoj ucjeni i zapravo treba nam e, neka strategija kojom ćemo izaći u susret ovim kvazi pokušajmo ucjene od strane dotične političke skupine. Da, gospodin tome znadete da je blizina dotičnog kluba prema meni prilično ograničena i obrnuto, pa ono što sad kažem je čisto općenita napomena. Naime, e, upravo e, ova tendencija ENF-a e, se događa i naravno, ali i kod drugih klubova, naime. Dobro, neću sada ulaziti u detalje, ali dobro, neću sada ništa braniti ENF, ali nisu oni jedni koji to čine, pa zato E, se slažem s vašim prijedlogom da nam je potrebna neka strategija. To je upravo cilj mojeg priopćenja bio. Naime, moramo doista razmisliti kako e, ćemo učinkovitije e, urediti ovaj postupak. Gospođa Kapil, izvolite. Predsjedniče, dakle, što se tiče osobnih osjećaja ili sklonosti, neću tu sada raspravljati, ali broj e, zahtjeva za glasanje podjelovanja odvojeno glasanje jest veliki, ali smanjili smo ga koliko smo mogli, a znamo da se rađa 45 minuta, ali potrudit ćemo se da, ćemo, da još dalje smanjimo zahtjeve za glasanje po odvojeno glasanje. Hvala vam što ste nam izašli u susret u tom smislu. Hvala. Javlja li se još tko za riječ? Ne. A time je dnevni red za ovaj tjedan usvojen. I sada Dolazimo do prve točke dnevnog reda. To je rasprava o upravo navedenom izvješću gospodina u susret Europskoj energetskoj uniji i gospodina Eriksona priprema Europske elektroenergetske mreže za 2020. godinu. Dajem riječ gospodinu Tožinovskom.